Sutra je glasanje na ovu temu koju smo ovom prilikom zaključili. E, hvala, a sada e, ponovno želim dobrodošlicu povjerenci Jurovi e, i pozdravljam potpredsjednika Katajnena. A sada izjava vijeća i komisije o mogućem izručivanju Julijana Sanža. Pozdravljam u ime vijeća gospođu Čok. Izvolite. Hvala svima. Poštovani zastupnici, ovdje smo danas da raspravljamo o mogućem izručenju Julijana Asanža. Naravno, znamo da u interesu zajednice zviždači imaju važnu ulogu i zbog toga su zaslužili pravnu zaštitu. Znam da ste jučer raspravljali o toj temi govoreći o direktivi o zviždačima. Svi smo pratili nedavne događaje vezan za slučaj gospodina Sanža. Gospodin Sanž bio je e, našao utječište 2012. godine u veleposlanstvu Ekvadora u Velikoj Britaniji kako bi e, izbjegao da ga se izuči u Švedsku. I rekao je da je zapravo taj azil potreban da ga se na konačnici ne izruči u SAD zato što bi mu se tamo sudilo što je objadanio na tisuće američkih dokumenata. Kao što znate, prošlog tjedna gospodina Sanža je uhićen od strane britanske policije i on je e, proglašen krivim zato što je e, izbjegao e, probni rok. A sada ono što moram jasno reći je da je vijeće kao takvo za sada nije e, razgovaralo o mogućem izručenju gospodina Sanže i zbog toga nije donijelo stajalište. A izručenje su inače u isključivoj nadležnosti država članica. Dakle, iz tog razloga ovo je pitanje sada u rukama britanskog pravosuđa i britanskog ministra unutrašnjih poslova. Međutim, koristim ovom priliku da kažem da vijeće zaista pridaje veliku važnost zaštiti zviždača. Prošlog e, mjeseca Europski parlament i vijeće usmjerili su se na to da se postakne sporazum direktivi o zvištačima prije kraja ovog saziva. Taj smo cilj ostvarili i danas ste na plenarnom e, zasjedanju e, izglasali taj tekst koji su zajedničko donijeli e, su zakonodavci. Hvala lijepa. Sada dajem riječ u ime Europske komisije povjerenici Jurova. Izvolite. Hvala lijepa. Europski parlament zatražio je od komisije da pripremi izjavu o mogućem izručenju Julijana Sanža. Želimo vas izvijestiti da je pitanje izručenja nešto što je urađeno bilateralnim ugovorima koji postoje između Ujedinjene kraljevine i SAD-a. E, tim sporazumom nije dopušteno izručenje ukoliko postoje opravdani razlozi da bi na koncu moglo doći do smrtne kazne. Osim toga, Europski sud je zaključio da države članice ne smiju izvršiti izručenje ukoliko postoje ozbiljni rizici da bi moglo doći do narušavanja temeljnih prava osumnjičenika. U slučaju da Švedska e, odluči e, izdati novi europski uhidbeni nalog e, nastavno na onaj koji je povukla 2017. i onda će u tom slučaju sud u Ujedinjenoj kraljevini morati donijeti odluku hoće li dati prednost tom europskom uhidbenom nalogu u odnosu na američki zahtjev za izručenjem. Tu ne postoje jasno definirana pravila, nego postoje određeni elementi koje sud treba uzeti u obzir. Općenito bih željela istaknuti da Europska komisija ne posjeduje nadležnost niti ovlasti uplitati se u sudski postupak koji je u toku pred sudom neke države članice. U potpunosti se oslanjamo na neovisnost i profesionalnost e, Britanskog suda koji će donijeti ispravnu odluku temeljem odgovarajućih dokaza. Hvala. Zahvaljujem. Prvi govornik u ime Pučana, zastupnik Pospišil, izvolite. Hvala lijepa. E, želio bih se očitovati u odnosu na ono što je rekla gospođa povjerenica. Uopće ne razumijem e, zašto ovdje razgovaramo o ovom pitanju. Riječ je o kazneno-pravnom pitanju. E, pitanje izručenja uređeno je međunarodnim ugovorima. Britansko pravosuđe je to koje ovdje donosi odluku o tome, a isto tako i američko pravosuđe. Riječ je o ugovorima koji postoje i sklopljeni su između dvije države nije mi jasno zašto o tome ovdje raspravljati. Postoje međunarodne konvencije i međunarodni sporazumi koje države poštuju. Naravno da mi možemo e, razmišljati o, slučaju Julijana Assange, ali ja se nipošto ne slažem s tim da e, mi e, razmatramo ova pitanja ovdje. E, riječ je o osobi koja je pomogla da se otkriju neke važne informacije, međutim e, tu postoje i određeni rizici i poveznice s terorizmom. E, Europska komisija tu nema nikakve ovlasti i ne može se uplitati u pravosudni sustav i funkcioniranje pravosudnog sustava pojedinih država članica. To treba prepustiti britanskim sucima. Oni su ti koji će donijeti odluku o potencijalnom izručenju eh, i kakav će odgovor poslati američkom pravosuđu. E, vidjet će eh, kakvu odluku donijeti temeljem svih kaznenopravnih elemenata. Hvala, zahvaljujem. Izvolite. Smatram da je važno da Europa e, stane u obranu onih koji se zalažu za iznošenje istinitih informacija. E, ne može se očekivati nepristranost u postupku pred e, sudovima u koje vlada Trumpova administracija. Assange bi bio izložen eh, riziku iznimno drastičnih kazni. Činjenica je da je Assange dao veliki doprinos eh, eh, što se tiče razotkrivanja informacija o američkim postupcima u Iranu, Afganistanu, u Iraku i Afganistanu a ukazao je i na suučesništvo koje postoji u nekim državama Europske unije. E, Wikileaks zahvaljujući Wikileaksu dobili smo iznimno relevantne informacije koje su izašle na svjetlo dana. E, Julian Assange naravno mora reagirati na optužbe i odgovarati e, pred švedskim sudovima od kojih se može očekivati nepristranost, a istodobno moramo tražiti da se ne udovolji zahtjevu za izručenjem koji je došao iz SAD-a. E, ne radi se o tome da Assange treba dobiti E, pravo na azil ili da e, će prenositi informacije Putinu. E, postoje europski sudovi koji imaju odgovornost prema Assangeu i koji bi onda trebali donijeti odluku u skladu sa direktivom koja je upravo donesena. Ako štitimo Assangea, štitimo europske vrijednosti, štitimo načelo pravednog postupka i štitimo temeljnu, temeljna prava svih onih koji se zalažu za otkrivanje informacija. Assange zaslužuje našu zaštitu. Prihvaćate li plavi karton od zastupnika Pospošila? Izvolite. Hvala lijepa. E, ja sam svojedobno bio na dužnosti ministra pravosuđa i zapravo se pitam kako se jedno političko tijelo kao što je parlament može uplitati u postupak izručenja. E, to nije naš djelokrug rada E, sam postupak podnošenja zahtjeva za izručenjem i odluka o tom zahtjevu je nešto što treba prepustiti pravosudnom sustavu dotične države. Zahvaljujem. E, mi znamo da niti jedna europska država ne bi smjela izručiti Assange državi u kojoj postoji opasnost od smrtne kazne. Žao mi je. A e, ondje bi Assange bio suočen s optužbom špionaže, a to znači da je, e, može biti zapriječena kazna smrtna kazna i zato definitivno smatram da Assange treba doći presudu nekoj europskoj zemlji, Švedskoj ili nekoj drugoj. Hvala. Zastupnik Urban Krespo, izvolite. Hvala lijepa. Pritvaranje Julijana Assangea zapravo je e, Eh, loš dan eh, u eh, našoj europskoj povijesti. Zahvaljujući Wikileaksu uspjeli smo dobiti informacije o brojnim povredama ljudskih prava diljem svijeta. Smatramo da je njegovo pritvaranje nezakonito, a istodobno dolazi e, do kritika zahtjeva za izručenjem. Mi smo u ovom domu danas usvojili direktivu kojom štitimo one koji prijavljuju nepravilnosti zviždače poput Asanža. Trebamo stati u obranu onih koji kritiziraju e, korupciju i zlouporabu vlasti. Ukoliko Assange bude izručen, mi ćemo se odreći bitnog dijela vlastite demokracije, odreći ćemo se prava na informacije. To ne možemo dopustiti. Hvala. Moguće izručenje Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa u Sjedinjene američke države je pitanje ne samo sudbine jednog čovjeka, već tu ocrtavamo obrise i budućnost naše demokracije. Moramo braniti slobodu informiranja i transparentnosti, jer o tome se ovdje radi. Assange je objavio informacije koje smetaju među inima onima o ratnim zločinima koji su počinile Sjedinjene američke države. A umjesto da priznaju te zločine, ta vlada želi ušutkati e, tog čovjeka. Treba raditi na otvorenoj demokraciji koja će biti e, odgovoran za svoje akte. Ovdje se radi o hrabrosti Juliana Assangea. Ako prihvatimo njegovo izručenje, prihvatit ćemo da se sutra objave svi drugi novinari e, različitih europskih novina koji su objavili ono e, dokumente koje je objavljeno Daniel Assange. Moramo se boriti za transparentnost. Hvala lijepa. A sada u ime fdd na tri minute e, zastupnik Datmut. Hvala lijepa. Krenut ću od jednog e, temeljnog načela. Nije dobra ideja da političari žele intervenirati i uplitati se u e, zakoniti postupak. Zapravo to je jako loša ideja. E, razdvajanje politike od pravosuđa jedna je od središnjih zapadnih vrijednosti. E, Julian Assange je bio pritvoren, došao je pred sud i osuđen zato što je počinio povredu e, propisa o jamčevini. E, postoje osim toga optužbe za hakiranje koje su podnesene u SAD-u i e, to su optužbe koje su predmet e, ročišta o izručenju. Ta rasprava održava se pred britanskim sucem. Ono što je reklo vijeće je zapravo pogrešno. O tome odluku ne donosi ministar unutarnjih poslova. Mnogi, uključujući i mene, kritiziramo određene odluke britanskih sudaca. Međutim, niti jedna ozbiljna osoba ne dovodi u pitanje njihovu objektivnost i profesionalnost. Međutim, e, zastupnica Gomez i drugi bi željeli da postoji uplitanje politike u ovaj predmet. Ovo je moj zadnji govor u parlamentu i moram reći da se ne slažem. E, ne možemo dopustiti da e, Sudski postupak e, podliježe politici. To nije u skladu sa zapadnim vrijednostima, nije u skladu sa e, radom demokratskih institucija. E, ovo pravno pitanje koje je povezano sa predmetom Assange trebamo ostaviti na miru. Međutim, što je navelo Asanža da povredi propise o jamčevini? Tada je e, donesen europski uhidbeni e, nalog koji je donio e, švedski tužitelj. Činjenica je da što se tiče europskog uhidbenog naloga ne postoji zaštita od izručenje i to nas zabrinjava. Puno ovdje možemo čuti o ljudskim pravima. Međutim, e, klub socijaldemokrata, alde liberalni demokrati, e, svi oni koji podržavaju e, Europsku uniju kao jednu veliku državu, oni su koji se zapravo zalažu za europski uhidbeni nalog a tu postoje velik nedostatak u odnosu na zaštitu temeljnih prava. To što govorite u prilog građanskih sloboda i zakonitog postupka, sve to staje u Kaleum, A sve u ime veće razine integracije. Mislim da biste tu još jednom trebali promisliti stvari i lijepo vas molim da to učinite. E, zahvaljujem e, zastupniku Loglu. Izvolite. E, mi želimo stati u obranu zviždača, ali ovdje nemamo nikakve ovlasti, ni vijeće, ni komisija. Mi smo političko tijelo. Mi možemo imati određeno političko mišljenje, promatrati zbivanja E, recimo da europski novinar nešto piše ili otkrije nešto u svezi s Iranom. Ako Assange bude izručen, to će biti presedan. E, I postojeće mogućnost da Iran traži izručenje europskog novinara ili će moći oteti e, europskog novinara. I što ćete onda reći? Oni će reći da je on počinio povredu e, zakona o tajnosti, čuvanju, tajnosti podataka e, Irana ili nešto slično. Dakle, nemojte biti poncije pilate što se tiče slobode informacije. Nemojte stavljati na križ zviždače. Hvala lijepa. Ana Gomez e, želi postaviti pitanje. Prihvaćate li to pitanje? Izvolite. E, slažem se s uvaženim kolegom Holuglom. Da, ovo jest političko tijelo i mi možemo ovdje donijeti određenu političku prosjedbu i to mi i činimo kad kažemo da ne treba doći do izručenja asd u ali istodobno očekujemo da sud e, u Ujedinjenoj Kraljevini srećom je, e, je to zemlja koja je još uvijek u Europskoj uniji i ostaće i e, njihova je dužnost da poštuju europske propise i ugovore, tako da temeljem sudske prakse i te pravne osnove, a ne političke osnove očekujemo odluku u smislu da neće doći do izručenja u zemlju u kojoj još uvijek e, postoji smrtna kazna. Slažete li se, zastupniče Kologlo? Da, slažem se u potpunosti. E, trebamo donijeti izjavu. Uvijek mi imamo razno razne izjave o Venecueli, Turskoj, o svemu i svačemu. A vi ovdje govorite o e, sudskom postupku. E, Poštuje li se sudski postupak e, u odnosu na druge zemlje gdje imamo razne intervencije i donosimo razne izjave? A zašto sada? E, zato što je britanska vlada u kaosu zbog Brexita i sada pokušavaju izbjeći rješenje. To nije u redu. Vi ste političari. Trebate zauzeti stajalište. Jeste li za ili protiv izručenja? E, zahvaljujem. Izvolite, imate pravo odgovoriti. Hvala lijepa. Zahvaljujem na tome što ste mi dali priliku reagirati. E, riječ je o pravnom pitanju i to je to, pravno pitanje. Ako se zalažete za to da političari, da se političari upliću u e, pravosudne postupke, e, onda to može biti e, legitimno stajalište, ali nije stajalište koje ja mogu prihvatiti, ali to je vaša povlastica, vi to možete tvrditi, međutim to je u potpunosti u suprotnosti s načinom na koji funkcionira zapadna demokracija i kako su organizirane zapadne institucije. Postoji e, razdvojenost e, između e, egzekutive i zakonodavnih vlasti. Zahvaljujem. Mogu li ja postaviti pitanje? U redu, još jedna minuta. Želio bih postaviti još jedno pitanje. A što je sa sudskim postupcima u Turskoj? Je li Turska u pravu kada kaže da je riječ o sudskom postupku i da se treba postup, e, poštovati e, pravosuđe u Turskoj i da se ne smijemo uplitati? Zašto smo onda donijeli toliko puno e, izjava i deklaracija u kojima se protivimo sudskim postupcima u Turskoj? Zašto? E, smatrat ću da je ovo retoričko pitanje ili želite odgovoriti? Odgovorit ću samo nekoliko trenutaka. Ono za što se kolege ovdje zalažu je sljedeće. Želite da britanska vlada intervenira, i da se uplete u sudski postupak u Engleskoj. A vi govorite o Turskoj E, i kada kažete da mi tu e, poduzimamo određene intervencije, e, ja se slažem s ovom vašom kritikom. Jer Turska ne treba postati članica Europske unije i njih treba kritizirati. Hvala lijepa poštovane kolege. Možete odvojeno nastaviti svoju raspravu. Dajem sada riječ e, sljedećoj zastupnici Miranda iz Grčke. Izvolite. Hvala vam lijepa. Um... Julian Assange nije otišao iz ekvadorskog veleposlanstva, već je bio uhićen no potrebno ga je zaštititi od mogućnosti da mu se e, nametne smrtna kazna i zaštititi sva njegova prava. E, u toj zemlji e, on ne bi imao pravično suđenje, niti bi se uzimala u obzir potreba da se zaštiti sloboda medija. Ne možemo dopustiti da netko završi u američkom zatvoru zato što je otkrivao zločine protiv čovječnosti nema jamstava da se u SAD-u ne bi izvršila smrtna kazna. Zato mi je iznimno važno da e, britanske vlasti daju jamstva da Assange neće biti izručen SAD-u, a britanske vlasti tako što nikada nisu Um, isključile kao mogućnost i čini se da su radile u dosluhu sa ekvadorskom uh, ambasadom. Kad bi se tako što dopustilo, to znači da bi svi novinari bili u opasnosti od zloporade, zloporabe vlasti. Hvala vam. Sada krećemo na postupak spontanog javljanja za riječ. Gospođa Konečna, imate minutu, izvolite. Hvala vam lijepa. Uvažene kolegice i kolege, Danas smo glasovali o e, direktivi koja donosi vrlo važne odredbe u pogledu zaštite e, zviždača, a u interesu je javnosti i kompletnog društva. U tom kontekstu iznimno je važno E, da dobijemo informacije i zahvaljujući tome smo dobili informacije od 2014. nadalje e, LuxLeaks, Panama Papers. E, zahvaljujući izveždačima dobili smo brojne informacije koje su u interesu javnosti. Ja smatram da je Assange heroj i doista trebamo ozbiljno shvatiti ovu raspravu. Iznimno je važno da postoji odgovarajuća zaštita zviždača, a to se odnosi i na Assangea. E, znamo tko je trenutačno predsjednik u SAD-u i zato je važno da ne prepustimo Assangea njihovom pravosuđu. Hvala vam lijepa. U ime komisije povjerenica Jurova, izvolite, možete zaključiti ovu raspravu. Hvala vam na ovoj raspravi. Htjela bih ponoviti kako imamo puno povjerenja u profesionalizam i neovisnost sudova u Ujedinjenoj kraljevini i uvjerena sam da će oni u potpunosti poštivati pravo na pravično suđenje u svojoj sudskoj odluci. Hvala vam lijepa. E, riječ sada ima e, predsjedništvo Europskog vijeća. Hvala vam lijepa, zahvaljujem vam na mogućnosti da e, provedemo ovu važnu raspravu. Svi ćemo pomno pratiti kako će se razvijati slučaj, gospodina Asanža. Zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala i vama. Ovime zaključujemo raspravu i time smo došli do kraja današnjeg dnevnog reda. Nastavljamo sutra u 8 sati i 30 minuta dnevni red objavljen je na mrežnoj stranici Europskog parlamenta. Ovime smo došli do kraja današnjega sastanka. Zahvaljujem i laku noć.